képviselőtársaim folytatjuk az ülést és rá is térünk a következő. dobro nastavit ćemo sada s raspravom prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda to su napadi boko harama te raseljavanje djece u nigeriji najprije e, ću e, dati riječ gospodinu damas mekeru koji je izvjestitelj. Hvala.